A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to je zajednička rasprava, razrišnica za 2013. godinu. Gospodin Čarneski je izvjestitelj za to drugo izvješće. Prvo izvješće, drugo izvješće i treće izvješće. Gospodin Richard Černeski je izvjestitelj za svata tri izvješća i sada mu dajem riječ kako bih nam mogao izložiti ta izvješća. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče, povjereniče, dame i gospodo. Ovo je vrlo važna rasprava i uistinu šteta što se odvija tako kasno ljudi obično gledaju filmove, trilere, recimo gdje imamo nekakve pljačke, a i ovdje govorimo o jako puno novca, o jako puno novca nad kojim treba vršiti nadzor e, i treba kontrolirati kako bi Europska unija institucije e, mogle zaštititi svoj ime i biti poštovane od strane poreznih obveznika. A Kada govorimo o Europskom institutu za inovacije i tehnologiju koji ima sjedište u Budimpešti, želio bih reći da su tu postale ex post revizije vezane uz darovnice i isto tako što se tiče e, certifikata o kvaliteti u pogledu postupaka i darovnica. To je nešto što se promijenilo jedna detaljnija metodologija za potvrde. Stoga bih u sažetku rekao da u istinu e, smo zaključili da je postojao napredak. Što se tiče zakonitosti i ispravnosti transakcija u pogledu bespovratnih sredstava. Europski revizijski sud je po drugi put za redom izdao međutim mišljenje s rezervom. Isto tako bismo trebali naglasiti da otprilike 87% sredstava koja su potrošena za bespovratna sredstva su dobili potvrde od revizora, a komisija je bila bila korisnik tih bespovratnih sredstava. Pa trebamo se pobliže pozabaviti aktivnostima EIT-a ove informacije ukazuju da barem u prošlosti nisu funkcionirane na način na koji su trebali funkcionirati. Sada bi se trebali fokusirati te situacije i potvrditi i vidjeti da li je taj institut primijenio E, nužne izmjene što se tiče Artemisa i Enijaka. Po mom mišljenju, oni ne zahtijevaju nikakvu raspravu gdje bi trebali ulaziti u detalje. Ne bih više toga nabrajao jer je već nad njima izvršen nadzor. A što se tiče vijeća Europe, vijeća i Europskog vijeća, dakle vijeća Europske unije i Želio bih reći da kao institucije bi trebali imati pred sobom demokratsku odgovornost e, pred našim građanima u tom smislu da to bude razmjerno proračunu institucija. Čitav niz pitanja još nije riješen. Jer vijeća, tu bi mogao malo iskoristiti sarkazam, redovito ne reagira na naše zahtjeve u pogledu objašnjenja. I ne bi nas trebala iznenaditi činjenica da mi odbijamo razrišnicu za vijeće. Mislim da to nije lijepa igra koja se odvija tu između vijeća i parlamenta. Ta igra bi trebala prestati, ali tu nam je potrebna politička strana na strani vijeća. Povjerenik Stiljanides. Zahvaljujem. Dragi izvjestitelju, ja sam ovdje u ime svoje predsjednice, odnosno i isto tako sam tu u ime odbora kako bi se dala ova razrješnica Europskom institutu za inovacije i tehnologiju i za Artemis, dakle zajedničko poduzeće koje se bavi i ENIAC, dakle za Artemis, EIT i ENIAC i u pogledu odbijanja razrješnice za 2013. za vijeće. Komisija je primila na znanje da odbor za nadzor proračuna se slaže da zajedničko poduzeće koje je nasljednik Artemisa i Enijaka je poduzeo nužne korake i stoga predlažemo da se da razrješnica za godinu 2013. Enijak i Artemis su uvjerljive pokazali da javno i privatno partnerstvo gdje sudjeluju dakle i države članice i fondovi Europske unije industrijska ulaganja mogu dovesti do dobrih rezultata kada govorimo o softveru i drugim vrstama tehnologije. Te ključne industrije u Europi nam daju prednost, konkurentsku prednost, što je naglašeno isto tako kroz visoko ulaganje industrije u to partnerstvo. Tu imamo vrlo jak faktor u pogledu zaduživanja, ali svaki euro sa javne strane je barem rezultirao sa 3 eura, odnosno ulaganjima 3 eura sa strane industrije. Artemis i Enijak pružaju jedinstvenu mogućnost i vrlo učinkovit način funkcionira za industriju, dakle da oni e, učinkovito funkcioniraju i to stvara jednu kritičnu masu za elektronske komponente u jednom sustavu koji je vrlo važan za digitalnu budućnost Europe. Te inicijative su svake godine financirale više od tisuće najboljih inženjera i istraživača u Europi i održano je na taj način barem 80 tisuća radnih mjesta u Europi. Kada govorimo o obzoru 2020. Enijak i Artemis su sada spojeni u jedno novo zajedničko poduzeće. Excel i tu imamo isto tako mogućnost i traži se dakle od komisije da izvrši jednu provjeru aktivnosti Enijaka i Artemisa kako bi mogli dobiti razrešnicu i za 2014. Komisija nastavi pomiriti taj zahtjev sa Excel uredbom i mi ćemo provesti jednu provjeru i na taj način vidjeti kako će biti završno vrednovanje i to ćemo učiniti do 13.6.2017. Iako će to biti znatan znatno administrativno opterećenje. Na kraj bih želio reći da će komisija i dalje podržavati, Excel pružiti svu pomoć koliko je to moguće. Europski institut za inovacije i tehnologiju je isto značajno napredovao u onim područjima koje su bile identificirane u odluci parlamenta iz travnja kada govorimo o zakonitosti i ispravnosti transakcija. I, isto tako vezano uz bespovratna sredstva i nužne postupke. tako da je stopa greške za 2014. 0,9%. EIT je isto tako djeluje u području planiranja i nadzora. I gospodin Govida Abedoaj je izabran za, koji radi u EIT-u je izabran na jednom natjecanju između među 30 najboljih stručnjaka. Što se tiče razrješnice vijeća, komisije je žao da se nije moglo pronaći e, rješenje između ova dva tijela i njihovog autoriteta u pogledu proračuna. To sada već traje šest godina. I mislimo da bi taj postupak se trebao bolje odvijati. Komisija se nada da će se to pitanje riješiti na odgovarajući način. To za oba dvije institucije. Zahvaljujem vam. Hvala lijepa. Gospodin Marinescu, 30 sekundi, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Zajednička poduzeća vrlo su važna za istraživanje i razvoj i takve djelatnosti. Mnogo im se novca daje na raspolaganje i taj novac e, treba koristiti. Ta zajednička poduzeća su prethodnih godina kasnila s dobivanjem razrišnica što je zapravo dovelo do poboljšanja njihovih aktivnosti. Nadam se da nećemo imati mišljenje s rezervom za 2013. godinu od strane Revizorskog suda također za 2014. godinu. Vjerujem da trebamo više transparentnosti i bilo pozornu analizu rezultata. Želim e, zamoliti komisiju da nam da preliminarno izvješće kada se radi o eniac u i pritom bih želio pozdraviti e, obećanje koje je dala komisija da će to uistinu i učiniti. EIT također funkcionira već neko vrijeme i zaista moramo znati na koji način djeluje. Moramo imati preliminarno izvješće kada se radi o korištenju europskog novca i e, privatnih doprinosa. Kada se radi o razrešnici za vijeće, mislim da treba postići konkretan rezultat. Odbijanje davanja razrješnice tijekom dugog razdoblja nije dovelo ni do kakvog rezultata. Odgovorni smo pred našim građanima da pronađemo rješenje. Inače bismo jednostavno mogli reći da proces dodjeljivanja razrješnice nije ozbiljan proces. Hvala, gospodin Von. Minuta. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja bih želio govoriti o različnici koja se tiče Europskog instituta za inovacije i tehnologiju, budući da sam bio izvjestitelj u Sjeni. Za početak želim zahvaliti izvjestitelju na suradnji prilikom izrade izvješća o razrešnici. Inicijalno smo odbili dati razrešnicu EIT-u zbog niza razloga. Kao prvo, Radilo se o stopi greške od 3% u darovnicama koje su se tičale zajednice znanja, zatim došlo je do manjkavosti u postupku nabave, a isto tako postojala su i određena pitanja vezana uz e, osoblje. Čekali smo izvješće o napretku EIT-a i to izvješće je pokazalo da jesu ostvarili napredak. Također, ja sam nedavno posjetio osobno EIT, imao sam prilike i osobno vidjeti da su ostvarili napredak. Kao što je povjerenik rekao, stopa greške je na spala na 0,9%, također su uspostavili novi postupak nabave, a isto tako su uspostavili i novi sustav evaluacije osoblja koji će, nadajmo se, dovesti do e, smanjenja prometa u e, osoblju, fluktuacije u osoblju. Stoga mislim da bismo EIT-u trebali dodijeliti razrešnicu, a isto tako se nadam da će izvješće Revizorskog suda za 2014. godinu pokazati značajan napredak koji je EIT ostvario. Hvala gospodin Ali, dvije minute. Hvala gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče, gospodine Črnecki, uvaženi kolege. U travnju smo odgodili odluku za davanje različnice Europskom institutu za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013. Međutim, nakon što smo krajem lipnja primili izvješće od EIT-a u kojem su stale informacije o ostvarenom napretku od prethodne odbijenice, mislim da možemo zaključiti da je došlo do poboljšanja u nekoliko različitih područja. Što se tiče zakonito zakonitosti i ispravnosti transakcija obuhvaćenih izvješćem možemo reći da je e, institut poboljšao svoje djelovanje. Metodologija je također poboljšala kvalitetu ex post verifikacija. Interne procedure samoga instituta već su u skladu sa relevantnim pravilima o postupku javne nabave. Što se tiče interne revizije EIT-a možemo vidjeti da su osnažili kapacitete i proveli čitav niz promjena. Radi se o pozitivnim promjenama koje su također vezane uz bolje planiranje, a to je dovelo do značajnog poboljšanja apsorpcijskog kapaciteta vezano uz korisnike kao i aktivnosti koje se poduzimaju kako bi se smanjile fluktuacije u osoblju temeljem rezultata e, aktivnosti koje je provela interna revizija komisije mogli smo vidjeti da je također došlo do poboljšanja u akcijskom planu instituta. Do kraja 2015. godine očekuje se da će većina aktivnosti predviđenih akcijskim planom biti završene. Objavljivanje posebnog izvješća Europskog revizorskog suda e, rasvijetlit će sposobnost tog e, instituta da donese inovaciju Europskoj uniji i da poveže različite zajednice znanja i inovacija. S obzirom na ove pozitivne promjene mi podržavamo prijedlog da se da razrišnica Europskom institutu za inovaciju i tehnologiju za 2013. godinu. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Šoltes, minuta i 30 sekundi, izvolite. Hvala lijepa. Ja ću se usredotočiti na pitanje razrišnice vijeću. Šest mjeseci je parlament odlagao davanje razrišnice vijeću. I danas ponovno vodimo raspravu o tome hoće li vijeće u konačnici otkriti podatke o svojem financijskom upravljanju. Postupak dodjeljivanja razrišnice obvezan je za sve evropske institucije i vijeće nije nikakav izuzetak. Izvršenje proračuna mora biti predmetom analize kao što je slučaj s proračunima svih ostalih institucija. Kako je moguće da Europski parlament nema uvid u proračun vijeća tijekom tako dugog niza godina i kako je moguće da čitav niz godina za redom ne dobivamo informacije niti ne vidimo predstavnika vijeća ovdje s nama kada se raspravlja o ovom pitanju. Građani očekuju informacije o tome na koji način se upravlja sredstvima. Ključne institucije, uključujući vijeće, moraju dokazati vjerodostojnost pred europskim građanima. U potpunosti sam uvjeren da poticanje vijeća da objavi podatke više nije dovoljno e, kako bismo postigli željene rezultate. Upravo zato zeleni su podnijeli amandman koji prvi puta nameće financijsku rezervu vezanu uz vijeće kojem ne možemo dati razrešnicu za 2013. godinu i želimo sankcionirati takvo ponašanje vezano i uz proračun za 2016. Gospodin Arnott. Želim eh, čestitati na tome da trebamo odbiti razrješnicu vijeću 2013. godine. Često na ovome mjestu kritiziramo vijeće. Meni se čini da je uistinu došlo do prekida komunikacije. Vijeće jednostavno ne odgovara na pitanja. Naša pitanja vezana uz rashode, uz obveze, uz projekte izgradnje, kao što je primjerice Palača, Residence, također vezano uz modernizaciju. Ja bih volio da mogu reći da je ovo što traži izvjestitelj neobično, ali ovdje to baš i nije tako neobično. Nismo 2009. 2010. 2011. 2012. dali različnica. Mi još uvijek govorimo o 2013. godini, a još uvijek nemamo odgovore na pitanja. Problem se odgađa, odgađa, odgađa, tako dugo dok ne dobijemo odgovore na pitanja od strane vijeća, oni ne daju odgovore na pitanja. Ili vjerujete u europske institucije ili ne. Ako vjerujete, ovo je sramota. Sramota je da se ovaj parlament ignorira na ovakav način. Ako pak ne vjerujete u institucije, institucije može se reći da je ovo samo jedan od uobičajenih postupaka unutar Europske unije. Hvala. Gospodin Ždečovski, minuta i 30 sekundi. Gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče, dame i gospodo. Već na početku ovoga saziva jasno smo rekli da nećemo tolerirati bilo kakve greške, stope greške koje se tiču evropskog proračuna. EIT imao je prilično loše rezultate u prošlosti i vezano uz izvršenje proračuna i vezano uz zakonitost subvencija. Nisu bili u stanju provesti kako treba ex ante provjere, a isto tako fluktuacija njihovoga osoblja bila je daleko ispod željene razine. Rezultati su bili slabi i zato smo odlučili da ćemo odgoditi bilo kakvu revizijsku aktivnost. Međutim, pokazalo se da je EIT ostvario nove uspjehe i upravo zato odlučili smo odobriti e, razrišnicu, odlučili smo dati mišljenje s rezervom s obzirom na to da su poboljšali svoje postupke. Ja dajem potporu davanju razrišnice tako dugo dok će se EIT i dalje hvatati ukoštac sa svojim problemima i pokušavati ih riješiti. Mislim da će sve biti u redu. Međutim, to je u snažnoj suprotnosti sa onime što primjerice čini vijeće. Vijeće nije učinilo što je potrebno, odbijamo im razrežnicu i mislim da je sada komisija na potezu i da nam oni trebaju pomoći da riješimo ovu situaciju. Gospodin Balcitis, minuto, izvolite. Gospodine predsjedatelju. te je zaista ostvario značajni napredak vezano uz provedbu akcijskog plana, te da popravi sve manjkavosti koje je istaknuo revizorski a koje se odnose na mehanizme revizije. Uveli su sustav osiguranja kvalitete kao i posebne postupke revizije, a isto tako poboljšana je razmjena informacija o dobroj praksi. E, riješeni su problemi, odnosno e, manjkavosti vezane uz politiku e, sprečavanja sukoba interesa, a također su također su poduzeti drugi koraci. S obzirom na to da Enijak i Artemis kao takvi ne postoji, novo poduzeće koje je njihov nasljednik morat će provesti te korake i predlažem da damo različnicu. Hvala gospodin Dojić, minuta i pol. Hvala lijepa. Poštovane kolegice i kolege zastupnici. Uskraćivanje razrješnice vijeću, nažalost, nije nikakva novost. Već godinama vijeće ignorira želje i zahtjeve parlamenta. Ovo je već peti puta da parlament uskraćuje razrješnicu vijeću. Osim toga, predstavnici vijeća nikada nisu nazočni kada se vodi rasprava o dodjeli razrešnice, Vijeće ne stavlja na raspolaganje svoju dokumentaciju, parlament nema uvid u potrebnu dokumentaciju kako bi mogao provesti postupak dodjele razrješnice. Mi nemamo nikakve informacije o razlozima za izdvajanja i trošenja financijskih sredstava vijeća, njihovu politiku o zgradama, njihove planove, njihovo financijsko upravljanje i stoga ne možemo donijeti utemeljenu odluku što se tiče financijskog upravljanja vijeća. Vijeće ne pokazuje nikakvo poštovanje za postupke koji se odnose na sve institucije Europske unije. I stoga pučani podržavaju prijedlog izvjestitelja i podržavamo ideju da uskratimo razrešnicu. Gospodin Sarvama nije nazočan. Gospođa Gresle. Jedna minuta. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine povjereniče, poštovane kolegice i kolege. E, razrišnica je zadatak koji je ugovorom utvrđen za parlament. E, to je upravo zadatak koji ljudi od nas očekuju. Mi moramo voditi računa o tome kako se troše sredstva. Što se tiče dodjele razrišnice e, zajedničkim poduzećima, to ćemo rado učiniti, međutim ono što je potrebno je nadzor. Uvijek iznova me zbunjuje broj problema koji postoje u ovim malim proračunskim sredstvima. E, riječ je o razmjerno malim sredstvima i zapravo očekujemo daleko veću razinu transparentnosti nego što to inače vidimo. E, što se tiče samog vijeća, pravi je skandal to što vijeće tako neozbiljno shvaća svoje vlastite obveze što se tiče nadzora i što se tiče revizije. E, vijeće odbija e, ispunjavati vlastite preporuke koje daje drugim institucijama. Mi u međuvremenu E, moramo voditi računa o cijelom spektru različitih e, izdvajanja i stoga e, bi vijeće o tome trebalo voditi računa. Zapravo je smiješno koje probleme radi. Hvala. Gospodin Bogović, jedna minuta. E, Mislim da je ovako bolje. Hvala lijepa. Razrišnica je redovni postupak kako u privatnim poduzećima gdje to čine vlasnici odnosno dioničari, a isto tako i u javnim institucijama gdje to u ime javnosti čine izabrani dužnosnici. Zato bih želio pozdraviti ovo izvješće našega izvjestitelja koji smatra da u Artemisu, Enijaku i eit zaista postoji niz poboljšanja i da su preporuke za 2013. godinu uzete u obzir te da su slijedili upute onih koji trebaju donijeti odluku o ovome dokumentu. Međutim, ono što je problematično jest činjenica da vijeće još uvijek ne želi preuzeti e, ulogu institucije odgovorne prema parlamentu. I upravo zato mislim da trebamo slijediti preporuku da se vijeću ne da razrišnica te se nadamo da će vijeće biti odgovorni u budućnosti. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Javila se samo jedna osoba, to je gospodin Marijas. Izvolite. Gospodine predsjedatelju, kako bi postojala transparentnost i demokratski postupak, trebamo poštovati e, odredbe članaka 316, 317, 318 koji omogućuju da se svi elementi proračuna izdvoje i promatraju zasebno. Ovdje govorimo o našim prijateljima iz vijeća, međutim oni se ponašaju kao država unutar države, odbijaju odgovoriti na pitanja europskoga parlamenta izdaci vijeća trebaju biti predmetom analize kao što je to slučaj sa svim rashodima svih europskih institucija. Pisani odgovor mora se dati vezano uz kredit koji je iskorišten kako bi se kupila zgrada palače Residence. To je nešto što treba dostaviti trenutačno kako bi se mogla dati razrješnica za bilo kakav proračun. Bez tih dokumenata to nije moguće. Hvala, gospodine povjereniče, izvolite. Hvala. Zahvaljujem. Kao što znate, ja sam ovdje u ime kolegice Kristaline Georgijeve i e, ja bih e, vam još jednom želio zahvaliti na tome što ste mi dali priliku da se očitujem na temu dodjele razrešnice zajedničkim poduzećima. Pozdravljam mogućnost da se dodijeli razrešnica zajedničkom poduzeću EIT. Ovo zajedničko poduzeće ostvarilo je značajna poboljšanja što se tiče sustava upravljanja i kontrole, a komisija će i nadalje e, pružati savjete i potporu u kontinuiranim e, naporima e, da se udovolji zahtjevima Europskog parlamenta. Zahvaljujem. Gospodine Črnecki, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. E, javio sam se za riječ e, u jednom trenutku koji je poseban u mom životu, ali reći ću što mislim po tim e, na kraju izlaganja. No, što se tiče razrešnice, mi smo pokazali e, žuti karton e, Europskom institutu za inovacije i tehnologiju u prošlosti i to smo učinili s pravom jer nakon toga je to zajedničko poduzeće počelo poslovati bolje i ostvarilo napredak. Praktički smo ga potaknuli da počne poslovati na učinkovitiji način. Što se tiče samog vijeća, da, Doista, prije šest mjeseci nalazili smo se u situaciji u kojoj smo i vijeću pokazali žuti karton, e, međutim nismo dobili nikakav odgovor i to ponekad možete učiniti stotinu puta, ali nema nikakve koristi. Svi se slažemo s obzirom na postojeće razloge razlike da je takvo ponašanje neprihvatljivo budući da e, se to događa već niz godina. Kao što je rečeno, naši građani s pravom očekuju drugačije ponašanje. E, ovo je pravi skandal, to je e, vrlo snažna riječ, međutim ovdje možemo upotrijebiti s pravom. Ovo je praktički nešto što se uvijek iznova ponavlja i stoga moramo biti odlučni i moramo biti dosljedni. Ovo je pitanje časti za Europski parlament jer mi moramo pokazati odgovornost prema našim građanima, prema našim biračima i stoga ne možemo popustiti i moramo i nadalje vršiti pritisak na vijeće kako bismo ga prisilili da s nama uđe u dijalog i postane naš partner. Zahvaljujem na vašoj pozornosti, a što se tiče ovog važnog trenutka u mom životu, upravo sam doznao da je moj sin izabran po drugi puta za zastupnika u Poljskom parlamentu i jako mi je drago što tu vijest mogu podijeliti s vama. Hvala. Čestitamo. Ova zajednička rasprava e, ovime završava. Sutra ćemo glasovati o izvještajima. postavio bih pitanje, odnosno plavi karton, ne da dalje elaborirate, ali u svakom slučaju zahvaljujem.